So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Drage kolege i kolegice, ako uspijete naći mjesto, molim vas da sjednite. I možemo sada početi sa pripremama COP19 konferencije koja će se održavati od 11. do 22. studenog u Varšavi. Danas prije podne smo imali kao gosta u našem odmoru budućeg predsjednika Kopa. Imali smo razminu gledišta u svrhu pripreme tog sastanka. Ono što je i predsjedništvo jako, jako važno, a mislim da smo i mi uputili pokoju poruku. I sada se radi o tome da započnemo s našim radom. Imamo jednu rezoluciju u tijeku Nadam se da ćemo dobiti većinu za tu rezoluciju na kraju krajeva. No o tome se još ne radi, već e, moramo usvojiti pitanja za usmeni odgovor, a rezoluciju ćemo onda usvojiti u idućih nekoliko tjedana. No, prije nego što kolegama i kolegicama, to jest bolje rečeno kolegi, i dvijema kolegicama predajem riječ. Želim pozdraviti gospodina Meckara, on je ravnatelj za međunarodnu klimatsku strategiju unutar opće uprave za pitanje vezano uz klimu. Kao prvo bih njemu predao riječ kako bi e, nam održao uvod, a zatim ćemo započeti sa našim običajnim postupkom. Gospodine Meckar, izvolite, predajem vam riječ. Dankeschön. Ähm, da Hvala što ste mi predali riječ. S naše strane bih također rekao nekoliko riječi o konferenciji u Varšavi. Dopustim jednostavno na engleskom. Jer je to moj radni jezik. Kada je riječ o klimatskim promjenama naročito. Varšava neće biti jednostavna konferencija, naročito ako to razmotrimo sa lišta javnosti zato jer ta konferencija nije konferencija koja će nam omogućiti veliki napredak po pitanju protokola iz Kiota ili sporazuma iz Kopenhagena, ali u svakom slučaju bit će biljokaz na putu ka sporazumu u Parizu 2016. ili 15. No, u svakom slučaju konferencija u Varšavi će biti značajni događaj zato jer će se dogoditi određene stvari koje će nam omogućiti da zaključimo međunarodne pregovore 2015. A kada sagledavamo sporazum u 2015 moram reći da sve strane počinju razmatrati ono što mogu pridonijeti tom sporazumu. Možda ste primijetili da se odvija rasprava u javnosti o tome koji će biti sadržaj tog sporazuma. Mislim da je jasan stav taj da taj sporazum mora sadržavati nove obveze koje će ići dalje od 2020. godine, ali to nije očit zaključak. Mnoge strane u to sumnjaju i kažu da će to zahtijevati više vremena i da će se to morati učiniti nešto kasnije. Dakle, važno je da Varšava bude početna točka polazište za sve strane da razmisle o tome što mogu pridonijeti sporazumu 2015. godine. U Europskoj uniji, kao što znate, predsjednik Barroso i povjerenik Hidaga su, su se obvezali razmotriti kako će izgledati energetska politika do 2030. godine. I to je također prvi korak ka jednom mandatu za Europsku uniju kada se radi o pripremama za sporazum 2015. I nadam se da ćemo donijeti taj dokument do, do kraja godine i razmotriti to u parlamentu i raspraviti među državama članicama i na onda nastojati utvrditi europski stav o tome što Europska unija može pridonijeti nakon 2020. Dakle, treba nam e, jasan znak e, iz Varšave svim stranama, a to može biti popraćeno je također izgradnjom kapaciteta u suradnji sa zemljama u razvoju koje će možda htjeti zatražiti tehničku pomoć kako bi savladale taj proces e, i odredile koji će biti njihov doprinos. Kao što znamo u Europi to nije jednostavan zadatak. Druga važna napomena, a to je također istaknuto jutros, u govoru ministra jest da postoji nedostatak ambicija, ambicioznih ciljeva do 2020. godine. S te strane, po um, pitanju dubanskog mandata, su se obvezale to razmotriti i vidjeti kako ispuniti taj jaz. U pregovorima niz zemalja, naročito onih najmanje razvijenih, a i neke zemlje u razvoju traže da 2014. bude godina kada ćemo zacrtati ambicioznije ciljeve i da također ne preuzmu to obvezu 2020. godine, a to će biti također teška rasprava i za Europsku uniju. U procesu je već predviđena revizija strana koje potpadaju pod protokol iz Kiota, ali nije to predviđeno za one koje su izvan protokola iz Kiota. Kao što znate, naših 30% je uvjetovano ako su uvjeti pravilni, i ispravni, a to znači da će strane se morati sastati za jednim solom i također ispuniti svoja obećanja. Dakle, trebamo osigurati uravnotežen ishod e, u Varšavi, dakle samo da se mi ne nađemo opet u reflektorima kao Europska unija 2014. godine. Osim toga, jedno veliko područje je pitanje implementacije. U javnosti se gotovo zaboravilo da u protekle četiri godine je doneseno mnogo važnih odluka i moram reći da smo zatvorili poglavlje u pregovorima o klimi na međunarodnoj razini. Dakle, mislim da smo ono što, si, e, što želimo ostvariti do Kopenhagena ostvarili ove četiri godine. Dakle, 80% zemalja u svijetu, dakle su odgovorne za 80% emisija i e, mi se sada spremamo preuzeti drugi niz obveza sukladno protokola i iz i komisija u isto vrijeme priprema i sve dokumente za ratifikaciju na europskoj razini, ali to će također zahtijevati od dodatnih 28 zemalja članica da to ratificiraju u svojim nacionalnim parlamentima, dakle to će biti proces u kojem će mnoge zemlje od nas eh, tražiti da kažemo koliko smo unapredovali. Najvažnije da smo od 1.1.2013. počeli s provedbom i također i e, namjeravamo ispuniti obveze koje smo preuzeli sukladno protokolu iz Kiota. No, u svakom slučaju, Želimo se također da sve strane poduzmu i se obveze i se napore i želimo vidjeti i uvjeriti se u napredak u Varšavi tako da se uvjerimo da se provodi ono što je preuzeto u prošlosti. I to vrijedi također i za neke od novih e, institucija, recimo e, Zeleni fond za klimu da ili Stalni odbor za financije ili centar za čistu tehnologiju i mreža za čistu tehnologiju. Dakle, to su institucije koje trebamo pokrenuti u Varšavi i treba također odrediti njihove radne programe i treba im e, također i dodijeliti potrebna sredstva. Dakle, i to zahtjeva naš doprinos. Jedno od teških pitanja koje će se naći na raspravi u Varšavi je financiranje. Postoji obveza iz e, Kopenhagena da se mobilizira 100 milijardi dolara e, sa e, strane razvijenog svijeta da se financira do 2020. godine. Zemlje u razvoju traže da jasno odredimo naše planove i također objasnimo kako ćemo povećati financiranje kako bi došli do tog iznosa do 2020. godine. Mislim da ste vi sada uključeni u proces donošenja proračuna kao parlament i znate da nije lako donijeti taj prijedlog do 2020. godine. To nije jednostavno ni za Europsku komisiju niti za pojedine zemlje članice. Ono što mi moramo pokazati kao Europska unija jest da reagiramo na zahtjeve zemalja u razvoju tako da i one mogu preuzeti svoj dio obveza iz sporazuma iz Kopenhagena i nakon toga. Također smatram da europske zemlje članice također razmatraju svoje knjigovodstvo kako bi utvrdile što možemo učiniti sa financiranjem u korist e, suzbijanja klimatskih promjena 2013-2014. Jedan od bitnih aspekata će biti takozvani fond za prilagodbu i to će biti jedan od prioriteta na dnevnom redu zato jer ta sredstva ovise o e, jednom porezu koji se nameće na mehanizam za čisti razvoj. Dakle, oni koji su poznati sa situacijom na tržištu ugljika znače da postoji mala potražnja za kredite za smanjenje emisija u ovom trenutku, ali isto tako znaju da su niski prehodi od tog e, poreza. A mnoge, naročito e, manje razvijene zemlje, tvrde da nema dovoljno novca u fondu za prilagodbu. Nijedan Dio zemalja članica želi se dobrovoljno obvezati na fond za prilagodbu, a sa strane komisije svakako postoji nastojanje da se podignu sredstva za prilagodbu i sada se o tome raspravlja kada je riječ o korištenju sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira. Dakle, vidimo ukupno da se radi o intenzivnom radnom programu za Varšavu sa brojnim tehničkim e, odlukama koje treba odnijeti, ali isto tako predstoje i političke borbe. Najviše se bojimo da će rasprava o financiranju biti iskorištena da se preknu pregovori o sporazumu 2015. godine. Mislim da to politički trebamo izbjeći zato jer treba hitno djelovati po pitanju klimatskih promjena. Zbog toga trebamo učvrstiti naš savez sa manjim zemljama u razvoju, sa afričkom skupinom, sa manje razvijenim zemljama kako bismo krenuli naprijed i također kako bismo dali vjerodostojne odgovore na pitanje koja se odnose na financiranje e, borbe protiv klimatskih promjena. Hvala. Hvala gospodine Metske na uvodu i na ovom širokom pregledu koji ste nam pružili. Mi ćemo također biti prisutni u Varšavi u obliku izaslanstva i mislim da je to danas jutro isto tako poslalo jasno da mi sa Europske unije moramo zatražiti dakle, sa strane zemalja članica da na ozbiljan način sufinanciraju cijeli taj postupak e, kako ne bismo imali samo pojedine iznose koji se nižu. To je mene osobno dosta zasmetalo prošli put zato što je više, to je bila slučajnost da je postalo jasno da ako imamo međunarodne izaslanstva, da ne znam uopće koliko je Europska unija spremna dati, financirati. Mislim da to treba bolje iskomunicirati i biti e, bolje preneseno javnosti. Postignuti su određeni mali napreci i ova konferencija će biti važna u tom smislu. Pojedine teme i tema financiranja je nešto što smo napomenuli i to je za nas interno važno. Dakle, pitanje kako će se to u budućnosti odvijati unutar Europske unije. To nije bitno samo za našu rezoluciju, nego i za praktično politično djelovanje. E, možemo imati rezoluciju, ali ako naše praktično političko djelovanje na kraju izgleda drugačije, onda će to neće baš povećati vjerodostojnost našeg prisustva u toj konferenciji. Tu prije svega mislim na trgovanje emisijskim jedinicama, na e, borbu protiv klimatskih promjena i na ovaj fond za prilagodbu protiv klimatskih promjena. Mislim da je to isto tako danas e, jasno kada nakon što ćemo glasovati. Ja sam jedan od ko-sponzora ove rezolucije, a još jedan stari igrač je Kahans Florence, on je od 92. prisutan u svim ovim pitanjima. Kahans, izvoli. Gospodine predsjedavajuće, hvala vam. Dopustite mi da iznimno pozdravim još jednog starog borca u ovom području, to je Helmut Muting iz Nizozemske. Po njegovom licu se vidi da smo mi vodili mnoge bitke i e, dosta je jasno da nije zastupnik Europske pučke stranke, ali on je moj dobar i stari prijatelj i pokušat ćemo raditi zajedno na tome i tako sam danas iznimno dopustio da ovdje sjedne do mene. tu je ovdje bolje kraj mene. Ne mogu ni ja to promijeniti. Dobro, to neće biti trajna odluka, bez brige. Da, gospodine Metzger, malo sam se začudio kada ste mi rekli upravo malo prije da da ima određenih doprinosa koje Europska unija daje. Mislim da imamo još dosta vremena. I mislim da bismo trebali biti ambiciozni. To je bitno i za našu socijalnu politiku, jer samo kada znamo u kojem smjeru želimo ići, u kojem smjeru želi ići Komisija Europska unija, onda možemo stvarno odrediti ove iznos, iznose što se tiče financiranja. Možda nisam dobro baš pratio vaše iznalaganje, to me malo začudilo. U svakom slučaju ćemo mi kao uvijek pokušati biti konstruktivni, nećemo se pretjerano usredotočiti na detalje. No, sad nam se pruža nova mogućnost. Imamo novu svjetsku kartu nakon Durbana i možda nam je zbog toga sada potreban i novi klimatski paket, novi klimatski pakt koji bi bio malo drugačiji od onoga što imamo do sada. Ako to želimo imati, onda se ja pitam jesu li strukture koje su nam na raspolaganju, to već godinama kritiziram, e, unutar e, pregovora vođenih u jednim narodima, da li su ti modeli možda zastarjeli? Kako možemo sa više od sto zemalja doći do jednoglasnog sporazuma? Mislim da je protokol iz Montreala vrlo dobar primjer. To je bio potpuno drugačiji sustav, a istodobno je postignuto eh, je postignut dobar rezultat. Poljski ministar nam je danas rekao da takve rasprave ne trebaju uvijek biti jednostavne i ugodne. Život jednostavno nije tako jednostavan i lak. Sigurno će biti dosta neugodno. A da spomenem neke točke koje će biti posebno neugodne. Mislim da tako prvo moramo shvatiti koje grupe imamo, koji okvir, koliko ko treba sniziti. Kao drugo, ovaj zeleni klimatski fond, kao što je predsjedavajući već naglasio, mora biti opremljen dostatnim sredstvima i to gotovinom. Ne mogu sada svojnuti sve točke, no koji će pravni oblik u budućnosti imati ovakav sporazum? Hoće eh, li on biti stvarno dobar? Jer ako samo na kraju, ako pokušavamo postići suglasnost i e, mir, onda možda nećemo ostvariti određene rezultate. Zatim imamo fleksibilne mehanizme, imamo e, mehanizam zelenog razvoja. Bio sam vrlo e, zadovoljan s tim, no sada više nisam toliko zadovoljan. Vidim da imamo određena negativna iskustva. Što ćemo napraviti sa ovim konferencijama MEF-a? Kako ćemo procijeniti izvješća koja tamo nastaju. Ulogu zemlje predsjednice smo danas upravo čuli, njih moramo motivirati, tako da i sa njihove strane imamo dodatan LAN. Meksiko je bio vrlo dobar primjer u tom kontekstu i nadam se da će novo izvješće IPCC-a u idućih nekoliko tjedana nam dati dodatne informacije gdje stojimo, na čemu možemo raditi. I na kraju krajeva želim reći da Smatram da je doista važno ne ostaviti depresivan utisak. Postoji mnogo zemalja na svijetu, mnogo kontinenata koji su u međuvremenu postali jednako kao i mi. Mi moramo imati njih kao saveznike i kada pristignemo u Varšavu u obliku delegacije moramo surađivati sa Australcima, sa Južnokorejcima, sa Englezima koji kad kad isto znaju biti neugodni u tim raspravama moramo se sastati, moramo razviti zajedničke strategije kako bismo imali određenu težinu. Ako to ne postignemo, nećemo imati dostatan utjecaj. Hvala vam. Hvala Karl-Hans Florence. Jürgenson nije danas prisutan, moram ga ispričati, te ću u njegovo ime još eh, vam priopćiti sljedeće. Opći komentar o pitanjima veznih uz konferenciju i naša očekivanja. E, naša očekivanja su dosta ograničena, moramo iskoristiti svaku moguću priliku kako bismo kao prvo povećali e, našu klimatsku, naše klimatsko djelovanje unutar e, globalnog sustava. Kao drugo trebamo osigurati da će rezultati iz Dohe i drugih konferencija biti ostvareni i da ćemo imati još ambicioznije ciljeve. I na kraju krajeva trebamo ostvariti 2015. godine globalni međunarodni sporazum o klimatskim promjenama. Što se tiče rezolucije, za DNA su dvije točke posebno bitne. Kao prvo moramo povećati razinu ambicioznosti vezanih uz smanjenje uglika do 2020. godine. Zatim trebamo osigurati da će svijet ostati u okviru granice od 2 e, stupnjeva i moramo povećati još dodatno naše ciljeve do 2050. godine. Isto tako moramo e, se obratiti na temu ukrčenja šuma te postizanje sporazuma 2015. godini. To je ono što je Jorgensen vam htio priopćiti, što je njemu bitno i što on želi vidjeti u rezoluciji. Ja to sve mogu samo podržati i naglasiti i sigurno ćemo to uključiti u naše pregovore. Kao sljedeći govornik na mom popisu stoji Koren Paž u ime kluba zastupnika Liberala. Hvala gospodine predsjedavajući. Slažem se s onim što su rekli moji prethodni govornici. Više nas je koji smo sudjelovali na svim sastancima od Kopenhagena pa i dalje, kao Heinz naravno i prije. Iskreno rečeno, svaki put doživljavamo razočaranje. I to zato što, kao prvo, a to naglašavamo u našoj rezoluciji, se naša, naše izaslanstvo drži na neki način na strani, a isto tako imamo dojam da, što se tiče konvencije, uvijek se samo ostvaruje ono što je minimalno kako bi se mogli ići na iduću konvenciju. Dakle, mislim da e, bismo trebali vidjeti s kojim izaslanstvima možemo surađivati, s kojima imamo zajedničko stajalište i e, na taj način osvajati jednu kritičnu masu koja bi vršila pritisak za konkretan razvoj stvari. Mislim da je to iznimno bitno. Kao drugo, Mislim da trebamo izaći iz jedne, jednog aspekta virtualnog razvoja. Već više puta za redom govorimo o ovom fondu koji treba obuhvaćati 100 milijardi američkih dolara do 2020. godine i pritom se referiramo na nova financiranja, a niko ne zna koja su to točno financiranja. Raspravljali smo već o tome koliko će biti zastupnika iz koje zemlje, na kojoj razini. Sve je to u redu, ali ako ne znamo kako ćemo financirati taj fond, onda to zapravo ničemu ne koristi. Stoga mislim da si moramo zacrtati jasne i konkretne ciljeve. Te mislim da bi Europa i svijet izašli ojačani iz te borbe ako e, smo konkretniji i precizniji, univerzalniji što se tiče ciljeva koje želimo ostvariti. Hvala, Korin Lepaž. Gospodin Eichhout. Hvala. I hvala što ste nam dali pregled onoga što očekujete od sastanka u Varšavi. Znamo da to neće biti revolucionarni summit, onako kako bi neki možda to htjeli vidjeti poput mene, ali znam da se to neće dogoditi. Nastavit će se, nastav, naš će se rad nastaviti u Parizu 2015. Zajedno sa svojim kolegama mišljenja sam da sam pomalo umoran od ovih sastanaka koji se tiču klime. Zato što ćemo opet raditi pod očima javnosti. Tako 2015. to je dobro, rastu očekivanja, se od 2009 nadalje. Međutim, ne napredujemo kako želimo. Te imamo osjećaj da se raspoloženje mijenja, te da se mi možda moramo mijenjati, uhvatiti neki zamah do 2015. kada ćemo morati ispuniti neke ciljeve. Ali ukoliko se i mi ovdje opustimo i ne očekujemo ništa od ovog samita, onda niti nitko drugi neće ništa očekivati. Moramo pokušati učiniti što možemo Varšava će možda biti jedan malo teži summit, međutim ono će nam biti jedna stepenica ka summitu u Parizu. Jedno od većih pitanja koje se nameće je što smo naučili od Kopenhagena. Jedno od većih pitanja je on, da je ono što smo trebali naučiti od Kopenhagena, to je da moramo pričekati sve do kraja kada ćemo raspravljati o najvažnijim pitanjima. To je nešto što smo trebali naučiti. A ono što će ove godine možemo učiniti u Varšavi je barem složiti se o tome kako će postupci izgledati 2015. Dakle, imamo dvije godine unutar kojih možemo učiniti mnogo, a nećemo učiniti ništa ukoliko se ne za to ne zauzmemo i samo pričakamo da se neke stvari dogode. Sastanak 2014. mora također biti važan za sastanak 2015. i Varšava mora biti jedan od koraka ka putu onome što će se dogoditi 2015. Moramo se složiti kako ćemo ostvariti ono što smo si zadali kao cilj, jer ukoliko čekamo do studenog 2015. prije nego što preuzmemo obaveze, onda će Pariz onda zasigurno neće biti novi Kopenhagen moramo se suočiti sa znanošću, sa činjenicama i vidimo da zemlje moraju povećati svoje napore u ostvarivanju ciljeva. Slažem se da ukoliko se ne složimo oko pitanja financija, to je jedno od većih pitanja koje se nameće vezano uz Varšavu, to polači sa sobom jedno drugo pitanje, onoga što smo naučili iz Kopenhagena, što smo naučili iz Dohe, iako je jedan od najboljih samita bio u Dohi, to je bilo zato što je Europa stvorila određen savez sa Afričkom unijom. To je tada bilo moguće i to je stvorilo dodatni pritisak na Indiju, Kinu i SAD da se pokrenu. To je pitanje koje upućujem Marturu zato što nisam čuo odgovor na to. Što Europa može ponuditi onim dijelovima svijeta, uglavnom Afričkoj uniji, kako bismo ih pridobili, kako bismo im pokazali da smo vjerodostojni, da imamo ambiciozan plan za 2015. Jer inače oni nam neće vjerovati, mislit će da Europa priča o ambicijama, ali ih ne ostvaruje. To će biti od ključne važnosti u Varšavi. Kako možemo osigurati da budemo vjerodostojni prema onim, zem, prema onim regijama svijeta koje nam mogu pomoći da izvršimo određeni pritisak na Kinu, Indiju i SAD. To je strategija koja je funkcionirala u Durbanu. Možda nije bila tako uspješna u Dohi, ali me zanima što možemo ponuditi u Varšavi. Htio bih čuti Arturove ideje o tome kako to izgleda iz europske perspektive. I da zaključim. Vidim određeni cinizam prema klimatskim promjenima. Dobit ćemo idućeg tjedna novo izvješće od un i vidjet ćemo da oni koji negiraju klimatske promjene da će idućeg, idućeg tjedna postati vrlo jasno da se klimatske promjene događaju, da je ovaj sprečavanje porasta od dva stupnja onaj minimalni napor koji moramo, minimalni cilj koji moramo ostvariti. I tu će te će podatke potvrditi znanost već idućeg tjedna i nadam se da ćemo se nadovezati na to krajem godine te da ćemo ponovno vjerovati da možemo postići dobar, dobar uspjeh jer inače ćemo zapasti u fatalizam i to će biti još gore. Hvala vam. Hvala kolega Ehaut. Keto na je sljedeći kolega. Hvala. Kolega Meca je dao dobru analizu. U Varšavi ćemo mi biti koji će osjetiti pritisak. U Durbanu smo uspjeli uvjeriti saveznike i stvoriti savez koji nas je doveo do važnih rezultata a na neki način nismo ostvarili ono što smo se zacrtali. I zato Doha nije bila tako uspješna kao Durban. Sada će pritisak opet biti na nama. Kao Europa napravili smo važne korake, vodimo kada je riječ o zakonodavstvu, kada je riječ o industriji. Međutim, ovo podsjeća na situaciju iz 2009. u Kopenhagenu, godini prošlo je nekoliko godina, stvari su se promijenile, 90 zemalja podržava naše inicijative, donose nove zakone putem svojih parlamenta, to vrlo važne zakone koje se tiču radnji vezanih uz sprječavanje klimatskih promjena. Dakle, stvari se pomiču, barem kada je riječ o zakonima, međutim, naša reputacija više nije tako dobra. Mislim pritom na novčana sredstva i na preuzimanje obaveza. Moramo donijeti konačno zakonodavstvo o kojem tako dugo govorimo. međutim od nas će se i dalje tražiti konkretne stvari. Ukoliko ne steknemo ponovno povjerenje naših saveznika i ne stvorimo ovaj savez koji može pobijediti, ukoliko u tome ne uspijemo, Varšava će imati loš ishod, i to će biti loše za naš budući sastanak u Parizu. Dakle, Varšava jest ključna. Mislim da moramo poduzeti korake ka ovom programu za 2015. A to je kako ćemo ispuniti obaveze koje smo preuzeli. kako ćemo za to biti spremni već 2014. Znači ćemo izgubiti jednu dobru priliku. Moramo uspjeti pronaći pametne načine za ostvarivanje ciljeva. Kada je riječ o krčenju šuma, ja ću za u vezi s tim podnijeti amandmane. Hvala vam. Hvala, Julian. Da, ako pročitam rezoluciju s prošle godine i nacrt rezolucije iz ove godine, onda zapravo možemo samo izmijeniti nazive gradova, možemo, mogli bismo precrtati Dohu i upisati unutra Varšavu, dakle teme su ostale potpuno jednake. Zeleni klimatski fond je i dalje prazan, gigatonski jaz je jednako velik, a Europska unija se trudi zadržati utjecaj na ovaj proces. Također sam zabrinut zbog toga što postoje određene snage, određeni dionici koji cijelo stvar smatraju toliko hitnim koji će dovesti do odgode tog procesa. To je pitanje upućeno Arturu Metzgeru. Osjeća li se to? E, postoje li zemlje koje kažu ah zašto bismo trebali imati sporazum već 2015. godine, imamo vremena do 2020. godine. Ne mora to možda nužno biti u Parizu, već kasnije na sljedećoj konferenciji COP-a i tamo da postignemo sporazum. Mislim da trebamo još jednom naglasiti pitanje hitnosti. To se nalazi u našem nacrtu rezolucije. Nemamo vremena zagubiti, baš suprotno, izgubili smo već suviše vremena. Što se tiče gigatonskog jaza, tu se postavlja pitanje što mi zapravo nudimo kao Europska unija. Imamo dakle ciljeve 2020. i 20, to već imamo. Parlament je uvijek bio ponešto ambiciozni i u uh, Durbenu i u Cancunu, pa čak i u Dohi smo imali većinu na plenarnoj sjednici koji je rekao da onaj dio koji je bogat, koji je industrializiran, koji je toliko tona uh, ugljika emitirao da mora učiniti više od 20%. Nakon današnjeg jutra se pitam je li to sada uh, proces koji, koji se odvija unatrag, jesmo li postali pre e, bojažljivi. Karl Heinz e, sada niječe to i to slaže se sa mnom i kaže da mi bismo zapravo trebali se zalagati za više od 20% iako sad imamo 18,4% u 2013. godini onda nam ne bi trebalo biti toliko teško reći da ćemo učiniti više iako znam da je službeni pregovarački položaj ponešto drugačiji podliježe određenim uvjetima, no mi smo parlament, ako mi ne tražimo više, tko će onda tražiti veće ciljeve? Mislim da e, sa određenim mjerama poput iluka, floriranih plinova, emisija motornih vozila, mislim da bismo trebali imati hrabrost e, predložiti 30% i to u starom obliku. No u tom slučaju bi se Europska pučka stranka trebala malo trgnuti, trebala bi imati malo više hrabrosti u ovoj godini. Nadam se da, da će naći tu hrabrost. Da, dakle, klimatski fond je prazan, ja sam to već danas jutro rekao ministru. Stoga bismo trebali navesti inovativne izvore Nacionalni proračuni su također prazni, ne mogu mnogo očekivati s te strane. Potrebna nam je neka mjera u smislu poreza na ugljični dioksid ili financis, ili porez na financijske transakcije koja bi se možda mogla koristiti za to. Dakle, u određenom trenutku trebamo imati konkretnu mjeru. Samo bih kratko pitao gospodina Meckara, koji značaj ima činjenica da je jedna radna skupina kolabirala u Bonu i to upravo ona koja se bavila provedbom e, pitanja kako se mjeri ugljični dioksid i kako se uspoređuju skladištenja i provjera cilja od dva e, stupnjeva Celzija i tu u Bonu nije došlo do, do suglasnosti. Kakav značaj ti događaj imaju za Varšavu, to je sigurno još jedan dodatan teret ako tu zaostajemo. Ono što mi se svidjelo ujutro kod ministra Koroleca, imamo sad taj postupak koji se odvija unutar ujednih naroda i koji je, možemo reći, spor kao puž. No, hvala Bogu, u svijetu se odvija mnogo toga više. Sljedeći tjedan će se u Nantu održati svjetska konferencija gradonačelnika gradonačelnika. To je vrlo zanimljivo jer od Sidneja do New Yorka pa sve do razine općina svašta se događa i pitanje je koliko možemo uključiti komunalnu razinu u taj cijeli postupak i njih uzeti u obzir. A zatim isto tako poduzeća i e, privreda, oni imaju dvije strane. Imamo stara poduzeća s jedne strane i imamo nova poduzeća koja stvarno rade mnogo toga, već same od sebe. I mislim da bismo i ta dva aspekta trebali zadržati umu u Varšavi, a i u našoj rezoluciji. Hvala Jolan. Sljedeći govornik je kolegica Dubravka. Šujica. Dubravka Šujica, izvolite. Hvala, <clears throat> Hvala vam lijepo da interesantno je slušati ovu temu i činjenica je da mi kao zemlje članice moramo učiniti nešto konkretno kako bi pojačali djelovanje. isto tako znamo da je fond za prilagodbu prazan da treba vidjeti na koji način financirati ovaj fond. ali da bismo izašli iz ovog virtualnog svijeta treba pogledati tko su dioničari ovog velikog projekta. upravo je gospodin prije mene rekao sve bi trebao sudjelovati. mi znamo da je ovo igra velikih velikih industrijskih zemalja ali moramo se zapitati što to europska unija ili europa konkretno može ponuditi samoj sebi. europska unija je nas dvadeset osam zemalja međutim radi se o puno većem kontinentu od dvadeset osam zemalja konkretno sam imala priliku krajem. two thousand and nine godine nastupati u kopenhagenu u ime kongresa lokalnih i regionalnih vlasti vijea europe. dakle radi se o forty seven zemalja europe. radi se o velikim industrijskim nacijama poput turske ukrajine rusije jugoistone europe Južnog kavkaza dakle puno je regija i zemalja u pitanju koje nisu pokrivene europskom unijom koje nisu pokrivene nekim e, drugim institucijama i o njima treba voditi računa. dakle nema revolucionarnog samita ali ipak trebamo se pribojavati da se ne bi varšava ili ne daj bože pariz pretvorio u novi kopenhagen. ja ovdje želim dodati još jednu novu dimenziju. ovdje osim konferencije gradonačelnika koju je spominjao kolega koja je vrlo važna dakle u igri su sela općine gradovi provincije regije svi moraju sudjelovati a nova dimenzija po meni osim lokalne i regionalne je i dimenzija ljudskih prava. mi stalno govorimo o ljudskim pravima zar nije zaštita okoliša i očuvanje prirode jedna dimenzija ljudskih prava? zar nije zaštita zdravlja dobro stanovanje pitka voda radni uvjeti dobro obrazovanje? zar građani Europe, zar građani svijeta nemaju pravo na dobre uvjete i zato je na nama da iz virtualne zone pređemo konkretnu i da zaista. two thousand and fifteen da donesemo globalni klimatski sporazum i da. two thousand and fifteen konačno idemo ka konkretnom cilju kako bismo i ispunili agendu. two thousand and twenty godine hvala vam Hvala. Zaključavajući gospodin eh, Metzger, strane komisije, upućeno vam je niz pitanja. Možda biste nam mogli odgovoriti na to. Izvolite. Hvala vam. Doista postavljeno je nekoliko pitanja. Odgovorit ću gospodinu Florencu koji je htio ne doznati nešto tome kako bi se Europska unija trebala pripremiti za pregovore 2015. u smislu kako ona može doprinijeti. Planiramo i rano iduće godine imati raspravu među šefovima vlada i država o tome koji su ciljevi, koji bi ciljevi mogli biti za Europsku uniju. Komisija je izanalizirala situaciju u zadnje dvije godine, imamo program do 2050. Međutim, od nas se traži detaljnija analiza koja će obuhvatiti implikacije za pojedine zemlje članice kada je riječ o energetskim politikama od 2020. nadalje. Također moramo izvući pouke unutar EU-a o provedbi trenutnih e, politika koje se tiču klime Mislim da bismo o tome mogli raspravljati još, još dugo, zato što postoje različita stajališta kada je riječ o pojedinačnim primjenama u zemljama članicama. To će od nas tražiti da zato odvojimo vrijeme iduće godine prije nego što Europska unija bude spoznala što je ono što može ponuditi u međunarodnim pregovorima. Neke zemlje članice su, to ste možda primijetili, već istaknuli neke svoje prijedloge poput Ujedinjenog kraljevstva koje je istaknulo da Europska unija treba postići smanjenje od 40% do 2030. što je u suprotnosti sa željama da se to, da se to e, poveća na 50%. To je jedno od stajališta pojedinačnih zemalja članica i to govori o tome kako se one pripremaju za ovu raspravu. Potom je bilo postavljeno pitanje o tome što možemo učiniti kako bismo održali svoj savez sa malim otočnim državama, sa Afričkom unijom. Ono o čemu sada danas raspravljamo, a očekuje nas konferencija koja se održava ovih dana u Briselu, na kojoj sudjeluju zemlje koje, ste, koje su kolege spomenuli, a tiče se upravo suradnje tijekom budućih godina. Europski proračun je donesen, barem one njegove glavne brojke kada je riječ o idućim godinama, a sad moramo strateški porazmisliti kako ćemo se pozabaviti klimatskim promjenama u sklopu ovog saveza koji će obuhvatiti upravo zemlje koje ste naveli. I upravo ćete ovih dana vidjeti mnoge predstavnike ovih zemalja ovdje u Briselu koji su tu kako bi se raspravljalo o konkretnim koracima. Ovdje je riječ o našoj vjerodostojnosti, dakle sudjelujemo na međunarodnim konferencijama, međutim želimo na njima postići stvarnu, stvarnu konkretnu suradnju. Mislim da je to s naše strane znak e, preuzimanja obaveza. Potom je tu pitanje koje se tiče preuzetih obaveza, a ti koje se tiče smanjenja emisija. Za dva tjedna ćemo objaviti naše sljedeće izvješće o napretku. Netko je već spomenuo jedan broj, a to je koliko smo smanjili emisije u Europi. Vidimo da smo ispunili i više nego što smo obećali. nažalost, razlozi zato su, jedan od razloga zato je trenutna gospodarska kriza. To pokazuje da smo na dobrom putu da postignemo ono što smo obećali do 2020. Dakle, mislim da smo u tom smislu vjerodostojni. Kada je riječ o zakonodavnim prijedlozima kojima se raspravlja u parlamentu i u vijeću, tu još ima mjesta da se postigne sporazum tijekom iduće godine. Potom je tu bilo pitanje o razgovorima u Bonu. E, skupina nije bila u stanju započeti raspravu zato što je došlo do sukoba oko dnevnog reda. Oni od vas koji su bili u Dohe sjećaju se da smo imali zaključak konferencije koja je trajao 3 minute i 30 To vrijeme je obuhvatilo svih devet važnih e, odluka. A vi koji ste pratili konferenciju na internetu mogli ste vidjeti e, da se govornika spriječilo da kaže koji su zaključci, to su radili predstavnici Ruske federacije, a i oni, te predstavnici Bjelorusije i Ukrajine, oni su za, ono su spriječili usvajanje dnevnog reda u Bonu. Došlo je do rasprave između poljskog predsjedništva i predstavnika Rusije kako bi se neka pitanja riješila prije sastanka u Varšavi. Nadam se da će se to zbilja i dogoditi, pa da će se ove radne skupine, kada je riječ o prilagodbama zbilja moći sastati i doći do zaključka. Mislim da to još nije 100% sigurno. Kao što znate, postoje neka moguća iznenađenja. S druge strane, mnogo toga se događa izvan djelovanja vlade, spomenuli ste susret gradonačelnika, Potom je tu susret G40 koji obuhvaća najvažniji 40 gradova koji na svoj način pokušavaju dati doprinos. Sa strane EU vršimo određeni pritisak zato što želimo vidjeti koji je ishod ovih inicijativa. Međutim, jedni mogu reći da s jedne strane nije, potrebna, nije potrebno djelovanje vlada, da to mogu činiti recimo gradonačelnici, ali moramo pritom biti vrlo oprezni. Jedno je priznati neće napore, ali oni ne mogu zamijeniti djelovanje vlada i preuzeti i, i preuzete obaveze od strane vlada. Mislim da to ništa ne može zamijeniti. To je politike mogu dopuniti, preuzete ciljeve, međutim ne mogu ih zamijeniti. Hvala vam. Hvala vam. Još je dosta toga pred nama. A ministar je danas e, vrlo pozitivno gledao u budućnost i nadam se da ćemo i mi moći dijeliti te njegov optimizam. Naša zadaća će u vašoj biti da sa što više ljudi kontaktiramo da, za, sa što više udruga civilnog društva, ali i drugih e, organizacija i udruga. To će biti naša zadaća, ali prije nego što možemo to učiniti, prije nego što možemo poslati naše izaslanstvo, imat ćemo još usvajanje usmenog pitanja upućenog vijeću i parlamentu. Vijeću i komisiji, naravno. Molim znak ruke, tko je za? Tko je protiv? Nema nijedan glas protiv. Onda smo to jednoglasno usvojili. Hvala vam. 23. rujna imamo rok za ulaganje amandmana. U odboru Envi ćemo 10. listopada glasati o ovome, a na plenarnoj sjednici ćemo glasovanje o tome imati na drugoj plenarnoj sjednici u listopadu, dakle 21. do 24. listopad. Sada možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Tu je tema zelena infrastruktura te jačanje europskog prirodnog kapitala. Prije nego što svi nestanu, stanite. Odmah ćemo sada usvojiti usma pitanje. Tko je za? Tko je protiv? Sužan je usvojeno. Kako bi nam i to još uspjelo. U redu, onda pojedinim e, potpisnicima predajem riječ kao prvo gospodin Tatarela, izvolite. Cari colleghi. Dragi kolege, slažem se sa tekstom rezolucijem te sa tekstom za pitanje komisiji. Riječ o vrlo važnoj temi. Zelena infrastruktura je imala i imat će ključnu ulogu za budućnost teritorijalnog planiranja te za zaštitu prirodnog kapitala u Europi. Ova infrastruktura će imati odlučnu ulogu u gradovima zato što tamo mogu poboljšati kvalitetu zraka, stvaranje rekreativnih zona te mogu spriječiti poplave. To one su od velike važnosti i u prirodnom okolištu, okolišu gdje mogu zaštititi ključne ekosustave u Europi. Ove zone mogu imati ključnu ulogu u procesu inovacije i stvaranju zelenih infrastruktura. Kako bismo postigli ovaj cilj, nadam se da će Europska komisija staviti na raspolaganje programe i sredstva kako bi se ovi programi financirali. Osim toga smatram da je važno integrirati ove zelene infrastrukture u Europski fond za regionalni razvoj te u zajedničku poljoprivrednu politiku kako bi se stvorila zelena infrastruktura. Da bismo to uspjeli, potreban nam je jedinstveni pristup u upravljanju teritorijem. U tom smislu trebamo u ovaj kreativni postupak e, uključiti i korisnike ove infrastrukture. To su prije svega građani te lokalne vlasti, udruge, političari te fizičke osobe. Na taj način će oni moći preuzeti svoju odgovornost u ostvarivanju ovih infrastruktura. Da zaključim, mislim da je riječ o dobroj investiciji koja može podonijeti dobrobit prirodi, ali i gospodarstvu. Možemo razviti dobru praksu iz ovoga, a, on je, a to obuhvaća i budućnost Europe, što obuhvaća održivi razvoj uz usvajanje rješenja kojima će se poštovati okoliš i priroda. Hvala vam gospodine Tatarela. I e, gospođa Edite Strela, izvolite. Hvala vam. I mi se slažemo sa priopćenjem komisijem te sa sadržajem i formom pitanja. Smatramo da se prirodne prednosti često ne uzimaju u obzir. I u Evropi dozvoljavamo da, da određene odluke idu na uštrb okoliša. To dovodi do ugrožavanja održivosti u dugoročnom planu te ugrožava prirodnu ravnotežu. zelena infrastruktura je od velike važnosti kada govorimo o urbanim područjima. tu živi više od 60% naših građana. Od ove infrastrukture mogu imati koristi kako pojedinci, tako i čitave zajednice. I ove politike su od velike važnosti za spriječavanje posljedica klimatskih e, promjena. Predložene mjere mogu dovesti do smanjivanja emitiranja stakleničkih plinova. Mogla bih navesti brojne druge prednosti koje proizlaze iz e, ovih predloženih mjera, međutim kolega su s time već upoznati. Smatram stoga da je važno istaknuti da se ovim mjerama da određena vidljivost, da se o njima raspravlja. Međutim, smatram da je važno i da nam komisija kaže što će učiniti kako bi promovirala zelenu infrastrukturu na europskoj razini. To se naročito odnosi na mjere koje će biti obuhvaćene budućim višegodišnjim financijskim okvirom. Osim toga htjeli bismo znati i na koji način će se ova politika još više integrirati u sve sektore od našeg interesa i u sve instrumente kojima raspolažemo na europskoj razini. Tako je navedeno u priopćenju komisije, ali zanima me konkretno kako će se sve to ostvariti. Mislim da je to vrlo važno i da je potrebno da komisija razjasni na koji način će promovirati razvoj zelenih infrastruktura, kako će to biti usklađeno sa projektom Natura 2020, kako ćemo poboljšati stanje ekosustava, kako će se povezati određene točke ovoj mreži. Zanima me kako će se ove mjere uklopiti u mjere koje se tiču regionalnih politika i kohezijskih politika. kako se one uklapaju u upravljanje posljedicama prirodnih katastrofa te koji su mehanizmi kojima će se ove mjere financirati. Stoga mislim da je vrlo važno imati pregled situacije. Moramo vidjeti koji je napredak postignut u okviru ovih mjera. te kako će se ove mjere financirati s već postojećim financijskim mehanizmima. Vidimo da ovdje određene, određena sredstva komisija misli pribaviti u suradnji sa Europskom investicijskom bankom. Bilo bi zanimljivo i potrebno ojačati dosljednost ovih projekata. I to uz pomoć razvoja evropske strategije koja će nam omogućiti da povećamo korist koju možemo imati iz razvoja ove infrastrukture. Dakle, projekti se moraju nadopunjavati, moraju biti dosljedni. Hvala. Hvala vam, gospodin Gibrandi. Hvala vam. U Nizozemskoj imamo jedan izraz, kupiš jednog, dobiš dva. A kada govorimo o zelenoj infrastrukturi, vidimo veliku dobrobit koju možemo dobiti. Dakle, platimo jednu stvar, a možemo dobiti brojne stvari za u stvarnosti ljudi bi hitali prema trgovinama kada je riječ o takvim akcijama, ali vidimo da je u ovoj situaciji teško objasniti koje su koristi od ovih infrastruktura. Ako ulažemo u zeleno, gradovima bolje upravljamo vodom, vidimo da je ljeti hladnije, svježije, vidimo da raste cijena nekretnina, dakle dobro je ako smo pritom i vlasnici nekretnina, vidimo da to donosi dobrobit društvu, socijalnoj koheziji, čini se da donosi samo pozitivne stvari i da daleko nadilazi troškove. Jedan nizozemski Grad mogao je odabrati između sivog i zelenog scenarija i od, na temelju studije isplativosti vidjeli su da bi u sivom scenariju izgubili više stotina milijuna eura, a primjenjujući zeleni scenariju uspjeli su zaraditi više stotina milijuna eura. Dakle, vidimo velike koristi koje možemo dobiti investiranjem u zelenu infrastrukturu. U svakodnevnom životu, nažalost, e, nije ovako jednostavno to objasniti, ali integriranje zelene infrastrukture u sve druge naše politike je od ključne važnosti. Tu mislim na strukturalne fondove, kohezijske fondove, zajedničku poljoprivrednu politiku i tako dalje. Još nešto što je važno, a to je moje pitanje za komisiju, je kako će komisija ostvariti svoje ideje, kako će ih prilagoditi lokalnim vlastima kako bi one imale koristi od toga. Hoće li komisija izdati smjernice, kako bi pomogla lokalnoj vlasti o tome kako provesti ideju zelene infrastrukture. I konačno, već smo razgovarali o ovim mjerama komisija pa čak i vijeće su prigrlile načelo neto gubitka kada je riječ o zelenim infrastrukturama i vidjeli smo da ga možemo primijeniti u strukturalnim fondovima. Općenito infrastrukturni projekti ne idu na korist e, prirodi. Međutim, ukoliko primjenimo ovo načelo netog gubitka, možda bi stvari mogle biti nešto bolje. Moje pitanje komisije, može li se to primijeniti u drugim politikama koje su povezane sa zelenom infrastrukturom. Hvala i na kraju krajeva kolegica Ana Rospah. Hvala, ja ću govoriti na svojem jeziku. Klub ECR smatra da je jedna takva strategija u području zelene infrastrukture svakako korisna, a to se uklapa u ono što moj klub smatra da može biti dobra ravnoteža između zemalja članica i komisije, odnosno da se ne prenesu sve ovlasti na komisiju, nego da se one raspodijele na jedan pravedan način. Drago nam je što se također ova strategija temelji na jednom rašanjenom pristupu, odnosno smatramo da je važno da zelene infrastrukture budu uklopljene u različite politike i politička područja. Kada je riječ o financijskom aspektu samoga projekta, Mislimo da bi bilo u svakom slučaju korisno financirati taj projekt iz već postojećih sredstava i fondova. Dakle, ne bismo trebali razmišljati o donošenju novih prijedloga za prikupljanje dodatnih sredstava do čega je svakako teško doći. Drago mi je dakle da se ne razmišlja o donošenju novih europskih zakonskih akata, nego se razmatra mogućnost korištenja postojećih instrumenata i to je dosta rijetka pojava i raduje nas. Drago nam je što se razmišlja o primjeni već postojećih propisa umjesto da se donose drugi. Kao što sam rekla, trebamo također i podijeliti najbolju praksu zemalja članica kako bismo na najbolji mogući način iskoristili resurse i učili od najpozitivnijih iskustava drugih umjesto svaki puta da izmišljamo toplu vodu iznova. Dakle, hvala vam lijepa jer mi se čini da smo došli do vrlo zanimljive odluke. Hvala na Rospah. A sada želim predati riječ komisiji gospodinu Bajrut koji zastupa komisiju. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče i hvala također svim zastupnicima na svim komentarima koji su izneseni na naš prijedlog o zelenoj infrastrukturi. Doista smo zahvalni na nacrtu rezolucije koji je podnesen i smatramo da ćemo u daljem radu se temeljiti na onome što ste vi pripremili i što ste vi zamijetili. Hvala vam na tome. Kada je riječ o zelenoj infrastrukturi, želim ovdje naglasiti da je sama činjenica da je komisija odlučila pokrenuti u ovom trenutku inicijativu vrlo snažan znak da smo doista se obvezali provesti ovu agendu, a potencijal ove agende u odnosu na druge politike na politiku okoliša je nešto što svakako želim istaknuti. Dakle, potencijal zelene infrastrukture postoji i treba ga iskoristiti u dolazećim mjesecima i godinama kako bismo napredovali u interesu postizanja naših širih ciljeva, a jer smatramo da je ova politika ona koja donosi brojne koristi, a to je i naglašeno u brojnim izlaganjima kada je riječ o našem daljnjem radu. On je već ocrtan u priopćenju koje smo vam podnijeli. I dozvolite mi da se osvrnem na neke od napomena koje su iznesene. Da, smjernice, izradit ćemo smjernice, radimo na njima sa svim relevantnim službama kao što je najavljeno u priopćenju, a nekim slučajevima smo toliko napredovali da su smjernice već objavljenje. To je slučaj sa sučeljavanjima sa regionalnim fondovima, a također aktivno radimo na razradi drugih smjernica za koje nadamo se, se nadamo da će biti dovršene do kraja godine kako bismo zemljama članicama i svim tijelima uključili, uključenih u provedbi financiranja ponudili dakle sva potrebna sredstva za rad na zelenoj infrastrukturi. No to je dvosmjerni postupak i to je jedan od elemenata koji želim naglasiti. Dakle, koliko god da mi nastojali potaknuti zalaganje u korist zelenih infrastruktura u zemljama članicama putem smjernica, trebamo također i mm, dobiti potvrdu o preuzimanju te obveze od strane zemalja članica, odnosno njihovu potvrdu da je to njihov prioritet. Naravno, ako ne postoji potražnja, vrlo malo E, može sama komisija učiniti tom e, pitanju. Dakle, sada u ovom trenutku se određuju prioriteti na razini zemalja članica i mislim da je sada pravi trenutak da se regionalne i lokalne vlasti postijete da ako propusimo ovu priliku onda ćemo propustiti i sljedećih sedam godina, a to mislim da bi strašno naštetilo i pitanju zelene infrastrukture na europskoj razini. Dakle, sada imamo priliku koju trebamo iskoristiti jer inače ćemo propustiti mnoge daljnje prilike. Kada je riječ o mogućnostima financiranja, one postoje. U usvojenim dokumentima nakon procesa suodlučivanja o regionalnoj politici ili po pitanju reforme poljoprivredne politike, dakle u njima postoje također mogućnosti za zelenu infrastrukturu i to treba iskoristiti u nekim slučajevima treba odabrati između različitih opcija koje se može također prioritetno posložiti i takve odluke i izbore treba donijeti i naravno s time mi smo sigurni da zelenu infrastrukturu možemo unaprijediti na značajan način do kraja razdoblja financiranja. Nakon toga pojavljuje se i pitanje i suradnje sa drugim partnerima i drugim institucijama kako bismo postigli još i više. Također surađujemo sa Europskom investicijskom bankom na uspostavi jednog instrumenta za financiranje kapitala. E, to je nešto dakle, što može biti i još e, jedna prilika za zelenu infrastrukturu, naročito kad se radi o mobilizaciji aktera koji još nisu uključeni u proces ili barem ne čvrsto, naročito kada je riječ o privatnim subjektima, budući da tu smatramo da postoji potencijal, naročito ako im pružimo prave poticaje, a također i jamstva da će investicije biti održive. Također razrađujemo niz e, inicijativa koje su najavljene u priopćenju, ja ću ih e, samo neke navesti. E, naročito kada je riječ o inicijativi koju je spomenula gospođa Estrela, dakle to je povezano sa mrežom Natura 2000. Dakle, postoji obveza da se istraže mogućnosti osnovanja TNG projekata na europskoj razini i to je svakako nešto što će predstavljati značajan e, doprinos bioraznolikosti na europskoj razini, a svakom slučaju i provedivosti mreže Natura 2000. Dakle, to je već predviđeno, a iz našeg stajališta sastojci za ostvarenje zelene infrastrukture, dakle da ona bude i još bliža nego što je to danas, zato jer e, imamo primjere toga već u nizozemskoj, što znači da nismo ništa tu novo izmislili, nego nastojimo zapravo osvoriti ono što možemo nazvati prikladnim okvirom e, kako bi se omogućilo prioritetno ulaganje u nadolazećim mjesecima na europskoj i na regionalnoj i na nacionalnoj razini, a kako bismo voli to ostvariti, trebamo i vašu podršku i također radujemo se uključenju drugih institucija, naročito odbora regija i gospodarskog i socijalnog odbora koji će organizirati eh, konferenciju eh, u studenome, 10. studenog, a ne smijemo zaboraviti e, niti zemlje članice zato jer one imaju ključ u rukama kada je riječ o potrebama privatizacije, kada je riječ o zelenoj infrastrukturi. Evo, e, to su moji odgovori na neka od pitanja koja su postavljena. Hvala vam. Hvala. Gospodin rok za unošenje amandmana je 24. E, rujan u 12 sati. 17. Eh, listopada ćemo glasati na našem odboru, a vjerojatno ćemo u studenom imati tu točku na dnevnom redu na plenarnoj sjednici. Utoliko zahvaljujem svim sponzorima, svim sudenicima u raspravi, svim pitanjima, svim onima koji su ostali s nama, kolegama kojih mogu nabrojati još ovdje na prste. I utoliko vam želim još jedno ugodno podne, Vidimo se 25. rujna, tada imamo našu sjednicu između 9 i 12.30, 15 do 18.30, te 26. rujna ujutro 9 do 12.30. I molim vas zapišite si u vaše planere i molim isto tako tajništvu da svi budu prisutni 26. rujna između 15 i 18.30 tada ćemo imati zajednički sastanak sa odborom za industriju. Utoliko vam želim još svima lijepo poslijepodne i sretan put eh, onima koji voze doma.